ugovor. Sada doista postoji opasnost da se Đalali e, pogubi i apeliram još jednom na teheranske vlasti da ne izvrše ovu smrtnu kaznu. U ime parlamenta osuđujem smrtnu kaznu po bilo kakvim uvjetima, to je u suprotnosti sa temeljnim vrijednostima Europske unije. Zastupnica Kjenge, izvolite. Hvala vam. Htjela sam podsjetiti na strašnu situaciju u kojoj prolazimo regija Emilija Romanja, poplavile su rijeke, situacija je dramatična. Parlament je već bio blizak stanovništvima koje su pretrpjela ovakve događaje zbog nevremena. Nadam se da će to biti i ovaj put. Hvala vam. Pridružujem se ne samo kao talijan, već i kao predsjednik parlamenta. Ja također izražavam eh, dakle, razumijevanje za ovu situaciju i blizak sam svima koji su pretrpjeli ove štete. E, također podsjećam da je prošlog tjedna umro dakle, bivši kralj Mihajlo I iz Rumunjske. Evo, podsjećam vas na njegov život. Također izražavam sučut rumunskom narodu gubitkom, dakle zbog gubitka ovako važne ličnosti za povijest Rumunjske i našeg kontinenta. Forenza, prego. Zastupnica Forenza, izvolite. Informare l'aula del fatto che io mi... Reći da... Htjela sam reći vječnici da sam prošlog tjedna bila u Ankari Tamo sam nazočila sudskom postupku protiv vođa hdp p-a. Nama je bio zabranjen pristup sudnici od strane turske policije. Mislim da se to ovdje mora staviti u prvi plan u vječnici, upravo u kontekstu razgovora između Europske unije i Turske. Hvala vam na ovoj informaciji, zastupnice Forenca. Vi znate koliko nas brinu ovi slučajevi vezani u zaštitu demokracije i slobode u svim zemljama, naročito u Turskoj. Pošto